Good morning everybody, dear friends. Dobro jutro svima. Dragi prijatelji, uskoro počinjemo. E, prelazim na španjolski jezik, pa si pripremite slušalice za prijevod. Krećemo sa današnjim dnevnim redom. Najprije ću vam dati neke informacije. Jučer je u Španjolskoj došlo do gubitka petero nevinih života, tri žena i dvoje djece. A razlog je bilo nasilje koje je rodno utemeljeno. Možda to nećete naći na naslovnicama europskih novina, ali govorimo o terorističkom napadu na petoro ljudi u jednom danu u jednoj zemlji. Možda smo jučer doživjeli još takvih slučajeva širom Europe, ali mislim da je važno da dignemo glas i da je važno pokazati poštovanje tim žrtvama i njihovim obiteljima. Zato minuta šutnje za žrtve. Muchas gracias. Espero que no Puno vam hvala. Mislim da moramo svaku osobu koja je ovdje podsjetiti na odgovornost koju dijelimo, a to je da radimo na tom društvenom problemu. A sada dnevni red. Najprije priopćenja. vezano uz pripremu za proračun za 2016. godinu i za postupke vezane uz to moramo razmotriti prijedloge iz različitih klubova. a vezano za pilot projekt, tajništvo će biti u kontaktu sa svim klubovima, javit će im kojim postupcima se trebamo voditi i na taj način će svi klubovi biti u potpunosti informirani. Jutros je održan sastanak koordinatora i prihvatili smo nekoliko izvješća. Kao odbor ćemo raditi na tome. Odlučili smo ko će biti odgovoran, ko će biti izvjestitelji, a jednako tako smo se dogovorili o saslušanjima koja će se održati tijekom ove godine. Što se tiče misija, Odbor FAM nastavlja s njima, a kolege i kolegice su objasnile ostalima što smo odlučili u tom smislu i o misijama i o slušanjima. Sljedeće što vam želim reći je da trebamo glasati o izvješćima. Imate li glasačke kartice? Gospođo Morvaj, hvala gospođo predsjedavajuća. Pitam se sada jesam li pogriješila, ali čini mi se da prema poslovniku trebate na otvorenoj sjednici E, dati sažetak e, sastanka koordinatora. Što su odlučili? Meni je to sadržajno važno, budući da sam nezavisna i budući da sam obično isključena iz dobivanja informacija. Ako se ne varam prema pravilima, trebate nama svima reći što su koordinatori tijekom sastanka odlučili. Gospođo Morvaj, dobit ćete informacije, baš kao i svi klubovi. Kao što sam već rekla, donijeli smo odluke o različitim izvješćima. Morali smo odlučiti tko će biti nositelj kojeg izvješća. Razgovarali smo o misijama i o saslušanjima e, i o aktivnostima za 2015. godinu. Jednako tako prošli smo kroz neka općenita pitanja i teme za plenarno zasjedanje. Klubovi su zatražili veću razinu sudjelovanja, a što se tiče samog sadržaja i pitanja, svi detalji će vam biti poslani u pisanom obliku, možete to proučiti, predložiti amandmane, a onda ćemo imati sastanak i odobrit ćemo pitanja. Sastanak će biti 5. i 6. E, svibnja, a vi ćete informacije zaprimiti baš kao i svi ostali članovi i članice odbora. Dobro, kao što sam rekla, možemo krenuti sa glasanjem vezanim uz izvješća. Prvo izvješće tiče se poslova i rasta, odnosno radnih mjesta i rasta, promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji. Kompromisno rješenje prvo, tko je za, protiv, suzdržani, dobro, prihvaća se. Amandman 26, tko je za, protiv, Suzdržani? Prihvaća se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani. Amandman 31 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. 32. Netko želi da provjerimo 31. Evo, otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Prihvaća se. 32 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 34 za, samo da to provjerimo, da provjerimo 32. amandman, Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se 20 za, 11 protiv. Moguće je napraviti pogreške, ali kada god nismo sigurni možemo glasovati elektronskim putem kada nismo sigurni i kada god postoji potreba da provjerimo, to možemo i učiniti. 33. Tražili ste glasovanje po dijelovima? Samo malo. Još uvijek smo na 34. amandmanu za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 33. Ima dva dijela. Za prvi dio tko je za, protiv, Što se tiče 33, glasamo po dijelovima jer su tako zatražili pučani i zbog toga glasamo po dijelovima. Dobro. Prvi dio 33 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. A za drugi dio za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 35. Podijeljeno glasovanje za prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Za drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 36 za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman samo malo preskočila sam jednu stranicu. Amandman 41, ispričavam se, za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 42 za, protiv, suzdržani, 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 48 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 46 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 43 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 47 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 49 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 50 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 51 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 52 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 55 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 53 za, protiv, samo da provjerimo. Otvaram glasovanje o amandmanu 53. Zatvaram glasovanje. Mislim da sam bila u pravu. Prihvaćamo 21 za i 11 protiv. Amandman 54. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, Amandman 59 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 61 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 62 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 63 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 64 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 65 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 66 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. A sada uvodne izjave. Gospođa Kerling. Imate li usmeni amandman? Imam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prije nego što krenemo na uvodne izjave, imamo amandman 3 o uvodnoj izjavi A e, koju je podnijela gospođa Bilbao. Ja sam se s njom usuglasila kako bi trebala reći da tekst mora biti ovakav budući da tradicionalno žene bivaju pogođene nezaposlenošću više od muškaraca, budući da je stopa nezaposlenih žena širom Europe 10%, zbog objektivnih, e, objektivnih uvjeta koji su se za žene pogoršali od početka gospodarske krize i tako dalje. Ako se svi slažemo, možemo glasovati o tome da se ovaj dio uključi u tekst. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Amandman 1. Za? Protiv? Da ovo provjerimo. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 13 e, odbijamo. 12 amandman 12 koji za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 15 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 16 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 17 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 18 protiv, suzdržani, prihvaća se 19 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 20 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 21 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 22 za, protiv, suzdržani, Mislim da je to odbijeno, ali provjerimo elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijamo. 23 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćamo. I Sada elektronskim putem glasujemo. Otvaram, zatvaram. Dobro, jednoglasno prihvaćeno. Bravo, gospođo Gerling. Vaše mišljenje jest prihvaćeno. Pasamos al informe sobre la actual situación política en, Af en Afganistanu. Sada glasujemo o mišljenju o izvješću o sadašnjoj političkoj situaciji u Afganistanu. Da, vrlo kratko, zato što naša izvjestiteljica gospođa Gabriel ne može biti prisutna, pa mi je povjerila zadaću da je ispričam. Ona je se morala zadržati u svojoj zemlji, ona i srca želi zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i mnogobrojnim kolegama koji su podnijeli amandmane koje će u najvećem dijelu moći podržati i gospođa Gabriel također želi poručiti odboru za ženska pitanja da budući da je zamjenski član u odboru za vanjska pitanja unutar našeg parlamenta će raditi na tome da se preporuke odbora za ženska pitanja na odgovarajući način uzmu u obzir, integriraju tijekom glasovanja ovom pitanju unutar odbora za vanjska pitanja. Hvala vam. Hvala. Gospođo Betera, nešto ste željeli reći? Da, hvala. Ako je moguće, ja bih eh, sada predložila usmeni amandman kojim bismo ažurirali i poboljšali izvješće zbog nekih novih događanja. By in the center of Kabul. Ovdje bi uveli podatak o 18. ožujku kada je došlo do ubojstva e, jedne e, žene od 27 godina u Kabulu. Mislim da moramo zabilježiti ovaj strašan čin. Nju su optužili e, za to da je spalila dijelove Kurana i zbog toga su je jedna skupina muškaraca ubili. Moramo je odati počas na neki način, a to možemo ovako. Hvala, gospođo Patera. Čini se da se nitko ne protivi. Kada dođemo do pravog dijela u uvodnim izjavama, onda ćemo glasati o vašem amandmanu i e, tajništvo će to ugraditi u e, prikladan dio izvješća. Dobro, krećemo sa kompromisom 2 za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Četrnaest, usmeni amandman, već je ugrađen u popis za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 16 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 15 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. 20 za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. 21 za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 28 za, samo malo. Kompromiso 4, votos a favor. Kompromis 4, samo malo, ne, to smo riješili. Kompromis 6, za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Kompromis 7, za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Kompromis 5, za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 29 za, protiv, suzdržani. To nije baš sasvim jasno. Amandman 29 otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Prihvaćamo. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 31. Usmeni amandman ugrađen u tekst za, protiv, suzdržani, prihvaćamo. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 35 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 37 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Krećemo na uvodne izjave. Najprije glasujemo o uzmenom amandmanu gospođe Betera za protiv suzdržani prihvaća se. A sada krećemo na amandman 1 za protiv suzdržani prihvaća se 2 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis 1 za protiv, suzdržani, prihvaća se. pet za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 6 usmeni amandman ugrađen u tekst za, protiv, suzdržani, Sedam, za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Osam, za, protiv, suzdržani, prihvaća se. I sada elektronsko glasovanje o mišljenju sa amandmanima. Zatvaram glasovanje. 29 za, 0 protiv i 1 suzdržani. Gospođo Gabriel, bravo, to je prenesite kad ju vidite. Sada prelazimo na glasovanje o refitu. Amandan broj 1, tko je za? Protiv? Suzdržani sve se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. S time smo završili s glasovanjima. Hvala vam lijepa na dobre suradnji i prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu. A <laughs>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 Uh, uh, in uh, Govorit ću na portugalskom. Dobro jutro svima. Htjeli bismo sada započeti s našom raspravom. Radi se o izvješću s kojim se bavimo unutar našeg odbora. Tu se radi o primjeni direktive iz 2006. godine pod bojem 54 o jednakosti muškaraca i žena uz, e, vezano uz pitanje zapošljavanja i rada. Ana Zaborska je izvjestiteljica za to izvješće. Ali prije nego što se osvrnemo na njen nacrt izvješća, želimo razgovarati sa stručnjacima koji su se upravo bavili s tom temom. Oni su izradili procjenu vezanih uz e, provedbu te direktive. Zamolili smo glavnu upravu za usluge parlamentarnih istraživanja da nam izrade studiju vezanu uz provedbu te direktive. a rezultati tog istraživanja s njima u vezi ćemo danas imati prezentacije. Kao prvo bih htjela predati riječ voditelju te službe za pametna istraživanja. On će nam reći kako su napravili tu procjenu, Gospodine Josefe Dune, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice, bit ću vrlo kratak. Htio sam samo spomenuti da unutar glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja pokušavamo pružiti podršku za izvješće gospođe Zaborske u, unutar našeg mandata da pružamo podršku uh, vezanu uz parlamentarni nadzor, vezano uz izvješća na vlastnu inicijativu, uh, vezano uz uh, izvješća uz provedbu zakonodavstva. Naša strategija je takva da pokušavamo od više stručnjaka dobiti input kako bi zatim mogli izraditi takve dokumente vezano uz podršku za izvjestitelje. Ovo nije prvi put da govorim u ovom odboru. U protekom sazivu je ovaj odbor isto tako napravio vrlo važan politički eh, rad. Eh, mislim da bismo se trebali podsjetiti da smo izradili izvješće vezano uz europsku dodanu vrijednost. Tu se radilo o izvješću gospođe Bauer o istoj temi. To je bilo zakonodavno izvješće na inicijativu. I ako se ne varam, gospođa Zaborska je bila drugi ili treći autor za takvo izvješće jer su postojali već prethodno pokušaj s tim u vezi u parlamentu i e, reakcija Europske komisije na to zakonodavno izvješće je bilo vrlo razočaravajuće. Sada pokušamo vidjeti kako je ova direktiva povedena i to iz različitih kutama mišljenja i mislim da će vam stoga danas služenci dati različite za stajališta. Mislim da će gospodin Buri e, vam dati vrlo zanimljivo izlaganje vezano uz transpoziciju. Dakle, naravno imamo tri dijela, transpozicija, e, provedba i e, zatim nadzor provođenja. Imali smo i pitanje vezu uz ulogu tijela za rodnu jednakost, pitanje kako se u državnom članicama prikupljaju informacije i tako dalje. Pustit ću sada sučnjake da sami govore o tome, ali mislim da je ovo vrlo važno političko pitanje koje će, nadamo se, dovesti do daljnjeg rada i daljnjih ovakvih zakonodavnih izvješća u okviru ovog odbora. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice. Hvala vam lijepa, gospodine Dun. Sada bih kao prvo htjela predati riječ gospođi Suzani Buri. Ona je sveučilišna profesorica na sveučilištu za pravo u Utrehtu, te isto tako koordinatorica unutar Europske mreže pravnih sučnjaka za rodnu jednakost. Ona će nam izneti jednu pravnu ocjenu te direktive, prije svega vezno uz izravnu i neizravnu diskriminaciju. Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Hvala vam na ovom uvodu. Zapravo Danas imamo novu europsku mrežu pravnih slučaka ne samo za rodnu jednakost, već isto tako i za nediskriminaciju i ja sam posebno e, koordinatorica za jednakost spolova. Izvješće koje sam pripremila vezano uz provedbu takozvane preinačene direktive usredotočilo se na izravnu i neizravnu diskriminaciju. No ja sam malo proširila tu temu i provela sam pravnu analizu prenačene direktive, glavnih odredbi iz te direktive, te isto tako e, odgovarajuće sudske prakse Europskog suda pravde. Uz to imali smo i e, detaljnu analizu provedenu u šest država članica – nacionalni sučnjaci su ispunili jedan upitnik vezan uz ovu temu. Kao odjetnica mislim da, da je važno uzeti u obzir da je sekundarno zakonodavstvo, o tome se radi u ovoj direktivi, nešto što ne može promijeniti primarno zakonodavstvo. Primjerice imamo odredbu o jednakoj plaći za muškarce i žene za jednak posao ili za posao jednake vrijednosti. Ali to može još dodatno pojasniti to. Dakle, ta direktiva u tom smislu ima vrlo važnu ulogu. Jedan važni aspekt po mom mišljenju je taj da bismo trebali imati dosljednost između pojedinih direktiva veznih uz nediskriminaciju i rodnu jednakost, primjerice kada se radi o definicijama ili kada se radi o takozvanim horizontalnim odredbama, primjerice vezano uz teret e, o dokazu ili sankcijama. Također je mislim važno uzeti u obzir i relevantno međunarodno pravo, prije svega međunarodne ugovore u jednim narodima primjerice ili unutar međunarodne organizacije e, rada. Kad kad europsko zakonodavstvo nije dosjedno sa tim nekim propisima koji se primjenjuju na ovom području i koje države članice moraju primjenjivati. Na primjer, kada se radi o pozitivnom djelovanju za žene. Preinačena direktiva E, je imala za cilj da preinači europsko zakonodavstvo. To ne znači da će ona nužno dovesti i do preinake u nacionalnom zakonodavstvu. U nekim državama članicama je usvojeno novo zakonodavstvo, ali u drugima to se nije smatralo potrebnim. Dakle, da se ne mora nužno usvojiti novo zakonodavstvo kako bi se provela ta direktiva. Ja sam u svom dokumentu razgovarala o dvijema opcijama. Prva opcija bi bila hoće li se ići u smjeru nove direktive, a oba izvješća, kako izvješće koje je pripremila gospođa Bauer, kako nacrt izvješća koje je pripremila gospođa Zaborska, pozivaju komisiju da pripremi zakonodavni prijedlog kako bi se ta direktiva zamijenila. A po mom mišljenju bi nova direktiva imala neke prednosti, a i neke mane. Ja bih samo spomenula neke od njih. Kao prvo, radilo bi se o ažuriranjem stanu, dakle deset godina nakon prve direktive, o mogućnosti da se daju snažnija prava, da se konsolidira sudska praksa Europskog suda pravde a to, bi također bila i prilika da se ta direktiva jasnije poveže sa drugim relevantnim direktivima, primjerice na području e, roditeljskog dopusta, e, propisi vezani uz e, trudnoću ili uz rad na nepuno radno vrijeme. No, kao što znamo, treba postići kompromise kako bi se usvojilo zakonodavstvo. Amandmani bi trebali biti e, dosljedni sudskoj praksi Europskog suda pravde, ali to, sudsko, sudska praksa sama po sebi već nije uvijek dosljedna, a države članice bi trebale imati vrlo jasne obveze, po mom mišljenju. Osim toga, kad kad imamo direktive s kojima provodimo okvirne sporazume sa europskim socijalnim partnerima i u tom slučaju samo ti europski socijalni partneri mogu napraviti reviziju tih okvirnih sporazuma. To je, na primjer, slučaj sa direktivom o roditeljskom dopustu. Kada bi se dakle išlo prema novom prijedlogu zakonodavstva, ja bih e, iznijela sljedeće prijedloge. Treba pojasniti obvezu za provedbu za države članice, to nije bilo jasno u staroj direktivi. Treba uključiti reference na međunarodno pravo, Također treba priznati da postoji e, više struka, e, diskriminacija koja se proteže kroz razne sektore, zatim isto tako pitanja veznih uz rodni identitet, diskriminacija spola, što je dio sudske prakse Europskog suda pravde, zatim pitanja vezano uz promjenu spola, zatim treba uključiti i ovo načelo jednake plaće, tako da se konsolidira, konsolidira određen slučaj sudske prakse, to sam već spomenula primjerice, diskriminacija vezano uz plaće između muškaraca i žena je zabranjena. Ali sustav daje povoda za takvu diskriminaciju, bilo da poslodavci primjenjuju zakonodavstvu ili da su sami mirovinski sustavi takvi. Zatim obveza transparentnosti koja zahtijeva da se načelo jednakih plaća primjenjuje na svaki element vezan uz plaću i to zasebno želim naglasiti da se doista treba staviti u središte tih rasprava pitanje transparentnosti plaće. Možda bi se mogle izmijeniti neki propisi veznih uz preporuke sa 7. ožujka 2013. godine o transparentnosti plaća. Zatim moglo bi se pogledati kako zada situacija sa povjeravanjem poslova vanjskim izvršiteljima što je isto tako djelomično opsegu ove direktive. Također treba naglasiti potrebu da budemo dosljedni kada se radi o aktualskim faktorima vezanih uz element spola i kada se radi o direktivi o obaveznom e, socijalnom osiguranju prema preporukama suda. Mirovinski sustavi se dosta razlikuju sve države članice nemaju onaj sustav tri stupova i to treba isto tako imati na umu. Također propisi o dopustu bi se možda mogli izdvojiti i možda bismo trebali imati jedan novi zakonodavni instrument samo za to. Vremenska ograničenja, sudska praksa Europskog suda nije po tom pitanju kodificirana, a isto tako ni e, prava na informacije za kandidate za određene poslove. Ako odlučite da se neće donijeti nova direktiva, novo zakonodavstvo, postoje ipak načini na koji se može poboljšati učinkovitost te direktive. Ja sam spomenula samo neke ojačati postupak uključivanja rodnog pitanja u sve politike, obveze vezane uz države članice. To bi primjerice bilo vrlo važno i tu bi mogli na primjer još i više e, razviti, još i više proširiti instrumente vezanih uz e, proračunske aspekte po rodnim pitanjima, a isto tako e, i uz jednakost polova. Zatim, e, tako, trebamo se boriti i protiv stereotipova i e, suda i to se može raditi sukladno sa člankom 5 vezano uz e, povelju protiv diskriminacija žena gdje se govori upravo o rodnim stereotipovima. Zatim bismo mogli naglasiti da se tu radi o jednakosti spolova za što imamo sudsku praksu Europskog suda. Također bi se moglo osvrnuti na pitanje zabrane, na primjer spolne, spola, da ne postoje iznimke toj zabrani i da se financijske posljedice ne mogu koristiti kao objašnjenje, kao neka vrsta opravdanja za tu zabranu. Zatim mogli bi se dati više informacija e, vezano uz transparentnost plaća, što je nešto što e, je kodificirano već unutar preporuka komisije, to sam ispomenula već. I također se mogli još i dalje vidjeti gdje su to e, rupe vezanih uz zaštitu samostalno zaposlenih žena prije svega, zato što te razne direktive ne pružaju mm, uvijek potpunu zaštitu toj skupini. Zatim isto tako bi se mogli naglasiti ulogu tijela za rodnu jednakost, njihovu neovisnost i da su im potrebna odgovarajuća proračunska sredstva kako bi ispunjavali svoje obveze. To bi sve moglo e, biti vezano u srednjoročno razdoblje. Zatim, e, htjela bih vam nešto reći o istraživanju unutar ovih šest država. Tu se radilo o Francuskoj, Slovačkoj, Švedskoj, Španjolskoj i drugima. Odabrali smo države prema njihovoj veličini, htjeli smo imati i nove i stare države članice e, radi e, geografske raznolikosti. Mislim da je svakako, da bi bilo svakako dobro pročitati sažete rezultate te studije. Oni ukazuju na probleme na terenu veznih uz provedbu ove direktive, kada se radi o cilju i opsegu direktive, o definicijama, o konceptima poput um, neposredno i posredne diskriminacije, poteškoće vezane uz to da se ti koncepti pravilno primijene, uh, zatim uh, provedba i nadzor provođene direktiva, a isto tako te studije sadrže specifične preporuke Europskom parlamentu dionicima, socijalnim partnerama, nacionalnim zakonodavcima te Europskoj komisiji. Što pokazuje ta detaljna studija? Pokazuje da su problemi raznoliki unutar država članica kada se radi o e, provedbi primjeni direktive. Pravni konteksti su vrlo različiti. Primjerice, u Francuskoj, a i u Španjolskoj ta je direktiva ugrađena pomoću novog zakonodavstva a propisi veznih uz jednako postupanje prema ženama i muškarcima na području zapošljavanja može se naći u nekoliko izvora. Dok, na primjer, u Nizozemskoj nije e, se smatralo potrebnim da se e, donese dodatno zakonodavstvo, jer postoje već neki akti zakonodavstva koji se primjenjuju. Dakle, primjena te direktive je dosta složena neki od slučaka su spomenuli prije svega probleme vezane uz to kako se može dokazati diskriminacija. Nadam se da će ova istraživačka studija predstavljati dobre prijedloge za izvjestiteljicu prije svega i naravno za slučaj da ćete vi htjeti zatražiti nove prijedloge i hoćete li poručiti nove mjere kako bi svi dionici mogli primijeniti ovu direktivu. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala. hvala gospođo Puri. Eh, A sada riječ ima gospođa Korsi. Gospođa Korsi predaje na sveučilištu u Rimu i ona će reći nešto o analizi učinka ove direktive i to prije kada je riječ o jedna, jednakim, načelu jednakih plaća te također o je pitanju kako se to odražava na e, mirovine. Izvolite, molim samo uključite mikrofon. Hvala. Hvala. Kao prvo zahvaljujem što ovdje imamo i mogućnost prijevoda jer to naravno omogućava bolju komunikaciju. E, dakle, e, meni je pone važno ili htjela bih ovdje e, reći nešto o ovim e, odredbama sadržanim u direktivama koje se odnose na plaće. To bih zapravo htjela razlikovati između onih tradicionalnih aspekata kada govorimo o različitim nejednakim plaćama. E, o tome se govori i ovdje, međutim to, se, to je tema koja se, koja se razgovara i među znanstvenicima i u drugim gremijima, bilo u Europskoj uniji ili drugim međunarodnim organizacijama. S druge pa strane imamo ovdje i nešto drugačije aspekte, naime razlike u mirovinama kada je riječ o muškarcima i ženama u Europi. I to je također e, nešto jedan vrlo važan element ravnopravnosti spolova prema direktivi 2006 eh, kroz 54. I e, stoga bih vam sada htjela reći eh, nešto o tome i iznijeti nekoliko brojke. Ako treba prinačiti ovu direktivu, onda to moramo napraviti, reagirati na pravi način, a ja bih vam htjela dati nekoliko inputa. Prvi problem o kojem bih htjela ovdje govoriti jest potreba za podacima, za pristupačnim e, podacima i podacima koji su prikupljeni na jedinstven način kako bi oni bili usporedivi e, kako bi se zemlje članice e, u Europskoj uniji mogle uspoređivati. I tu zapravo smo mi usporedili dvije velike baze podatka s jedne koji su pristupačne. Dakle, analizirali smo bazu podataka koja se koristi tradicionalno za izračunavanje razlika u plaćama. Naime, prikupljeni podaci o plaćama u pojedinim zemlja članicama u okviru Eurostata E, Uz e, bazu podataka Eurostata imamo još jednu bazu podataka e, koja se često koristi, to je EUSILK, a u njoj su sadržani podace o primanjima, ali i o uvjetima života europskih građana. kada se ovdje uzme u obzir i ova druga baza podataka, tada se imamo puno bolje pokazatelje e, kada je riječ o e, rodanim razlikama u ovom području. I tada je jasno o tome kakve razlike postoje u mirovinskim sustavima. E, naime, E, osim e, e, pokazatelja Eurostata, ovdje imamo i druge indikatore koji pokazuju koje su razlike u mirovinama. mislimo da je to zapravo ono što je nama bilo najvažnije, najvažnije što bi trebalo biti uzeto u obzir pri radu na direktivi. Naime, teško je sada natjerati kakve će rezultate ili kakav će učinak imati direktiva kada se promjene. Da, htjela bih ovdje ukazati na to kako zaključci mogu biti vrlo različiti ovisno o tome koja se baza podataka koristi. I ocjena provedbe direktive je vrlo važna. Ja sam ovdje pripremila e, grafički prikaz koji e, gdje možemo e, zapravo vidjeti koja je to razlika kada govorimo o razlici u razlikama u plaćama, dakle GPG, dakle razlika, e, rodna e, razlika u plaćama između muškaraca i žena. I ovdje vidimo e, dva različita podatka kao Prvo, s jedne strane imamo bazu podataka EUS i druga baza podataka Eurostata, to je baza podataka SES. E e, baza podataka SELG za 2012. godinu ukazuje na razliku u plaćama e, od 31,2, dok baza podataka SES govori o razlici u plaćama od 17 E, od 16. tijela Dakle, ovdje imamo dosta veliku e, razliku i ako pogledamo kako se ovo razvija, dakle, vremenski razvija, e, onda vidimo također velike razlike. Imamo razdoblje od 2006 do 2012. Nemamo najnove podatke. Najnove podatke su podaci za 2012. godinu. I E, zapravo ovdje vidimo određenu stagnaciju, dakle sa 17,2 što smo na 16,4, a kada govorimo o zelku zapravo imamo puno više brojke, i, a koji pak ukazuju na smanjenje razlika, dakle za 35 25 na 31,1. No, pogledajmo ovu zelenu krivulju. Zelena krivulja ukazuje na primanja iz mirovina. E, dakle, tu imamo 2012. E, 38,3. Imali smo i više brojke, primjer se 2010. 38,6. dobro, u posljednjih godina čini se da je i ovdje došlo do određene stagnacije, da se brojke ne mijenjaju puno. Mm, mm, tu su, dakle, i zabilježeno blago poboljšanje koje se ovdje bi se moglo uzeti u obzir. Međutim, ono što ja želim reći jeste da razlika u primanjima između muškaraca i žena se trebaju zapravo podijeliti na razlike u plaćama i razlike u mirovinama, jer sve su to primanja. Dakle, Međutim, to najčešće nije slučaj, tako se najčešće ne postupa, barem koliko sam ja upoznata s time. E, mnogo je tu podataka koje možemo, e, kojima možemo pristupiti koristeći ove dvije baze podataka. Stoga molim vas da sve detalje, sve detalje ćete pronaći u našem izvješću i molim vas da e, pročitate naše izvješće. Ono što, ovdje, što smo ovdje mogli utvrditi je sljedeće. Vrlo je važno da ove razlike, ovaj jaz je ponaj je vrlo izražen kada je riječ o e, zapošljavanju na nepuno radno vrijeme. E, naravno, postoje velike razlike i ovisno o načinu, e, o vrsti zaposlenja, je li riječ o ugovoru na određeno, neodređeno. Ako imamo ugovore na određeno, tu je ovaj jaz, razlika puno veća. Potom, sa starostnom dobi, dakle, u starosti, ovaj razlika u plaćama između muškaca i žena se postaje sve veća i veća. Dakle, sa um, podmaklom e, dobi razlikava ovaj i jaz je sve veći, time se sve više odmičemo od načela jednakosti. Potom e, postoje tu velike razlike i ovisno o branši u e, ovisno tome i gdje ste zaposleni i ovisno tome kako se karijera razvija, no tome se, na to ću se kasnije još jednom vratiti. Prije nego što sada počnem govoriti o razlikama u mirovinama, e, dopustite samo još ovu, da vam pokažem ovu posljednji grifrički prikaz e, koji prikazuje razlike u plaćama. Dakle, ovo su naši e, rezultati i e, ovo su podaci za razdoblje od 2006. do 2012. godine. Ako pogledamo e, javne službe, onda javni sektor, onda su tu razlike puno manje. Dobro, nisu plaće jednake, ali su razlike e, znatno manje. I ovdje vidimo da, dakle, potpuno drugačiji razvoj. Oni koji e, su zaposleni u javnom sektoru, e, dakle, oni, dakle, tu se je razlika u plaćama između muškaraca i žena znatno manja. I sada potrebno je poduzeti odgovarajuće korake kako bismo sličnu situaciju imali i u privatnom sektoru. A na koje dobro surađujemo sa sindikatima i svim drugim e, važnim akterima, e, dakle predstavnicima poslodavaca i zaposlenika. No sada bi se htjela osvrnuti na razlike u mirovinama koje su još veće nego e, razlike u plaćama. Naime, u posljednjih nekoliko godina provedeno je nekoliko reformi mirovinskog sustava i to je dobro do toga da se uvedene drugi stup mirovinskog osiguranja i treći stup mirovinskog osiguranja s različitim pravnim osnovama u pojedinim zemljama članicama. Ovdje vam želim prikazati e, kako, e, koje su razlike u mirovinama i kako te razlike postaju sve veće sa e, podnoklom starostnom dobi. Dakle, ovdje e, im i vidite tri e, krivulje u tri boje. Samo nemam dovoljno vremena da vam prikažem rezultate za pojedine zemlje članice, no mogu vam to poslati e, nakon ovoga, dakle plava krivulja dakle, ta razlika od 31,3 za 2012. To je plava krivulja, Zelena krivulja su oni koji imaju i dakle, privatno mirovinsko osiguranje. E, tu imamo već puno veću vrijednost. 2011 52,3%. Dakle, toliko je razlika. I potom osobe, e, dakle one koje imaju i, e, koji su i u obveznom i u privatnom stupu mirovinskog osiguranja, e, tu vidite, vidite da su razlike u mirovinama još veće. Razlika iznose čak 71% za 2012. godinu. Sad bih htjela pojasniti, izniti pozadino svega toga. Često žene nisu niti imale mogućnost da kontinuirano uplaćuju u um, E, privatni stup mirovinskog osiguranja. I zajednično, to je ono što treba uzeti u obzir kada se analiziraju ova dva indikatora. Ja sam ova dva pokazatelja kombinirala kako bismo dobili rezultate o tome koji su to uzroci, što je uzrokovalo ove probleme i ove razlike. Dakle, mora se uzeti u obzir različite varijable e, koje smo ovdje također uzeli u obzir E, dakle, e, dakle varijable koje su tekako su usko vezane i za provedbu direktive. Dakle, ako uzmemo dokumente komisije iz 2013. godine o provedbi ove direktive u pojedinim zemljama članicama, to je uzeto u obzir dakle, koje su zemlje članice provele direktivu, a koje nisu. Imamo kod zemalja koje su provele direktivu, utvrdili smo da razlike u plaćama i mirovinama se smanjuju. E, imajući to na umu i na temelju temelju ovoga smo uzeli u obzir i druge institucionalne varijable, uključili smo ih u e, našu e, analizu, primjerice stupanj obrazovanja, ili e, dakle radno iskustvo je migracijska pozadina potom Mm, dakle razni dakle mm, razna stupnjevanja i tu dakle tu eh, smo razradili cijeli niz novih pokazatelja koji se mogu iskoristiti, trebaju iskoristiti u novim radovima. Eh, ovdje smo uzeli u obzir i dakle, eh, uzeli također u obzir minimalne plaće što je itekako vrlo važan aspekt koji se odražava na kasnije na razlike u mirovinama između muškaraca i žena. Kada je riječ o primanjima, tada E, minimalna plaća također treba uzeti u obzir kako bi se e, kako mogući instrument za smanjivanje razlika u plaćama. E, ne mogu sad ovdje ulaziti u detalje, no rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Koje su naše preporuke na temelju ove analize, odnosno na kojim područjima treba nešto poduzeti? To je zapravo sad sadržano već i u izvješću Baura, ne bih sada htjela ovdje ulaziti u detalje, no općenito e, želim reći da je itekako važno da je Europska unija e, kao prvo e, sva prikupljena iskustva na ovom području obuhvati i prikupi na jednom mjestu. Sve, one, dakle, sve ono što je se sada radi i što je prethodno učinjeno Naime, da e, zapravo e, ovdje zapravo počnemo od e, početka i naravno moramo se na ona iskustva koje postoje na nacionalnoj razini, na razini pojedinih branši ili pojedinih organizacija. E sada, gdje smo mogli nešto specifično posebno poduzeti? Kao što je moja govornica prije mene rekla, moramo zadati i postaviti specifične ciljeve. Bilo bi važno da se komisija dakle, sada utvrdi i zada ciljeve, naravno uz odgovarajuće rokove. I kada je riječ o smanjenju razlika u plaćama i smanjenje razlike u mirovinama. To bi pridonijelo transparentnosti, ali također bi pridonijelo i tome da se borite protiv diskriminacije na nekoliko razina. Dakle, potrebno je jačati svijest i osvješenost za ovu problematiku. Stoga bi pozvala komisiju i parlament da u, e, u dijalogu sa zemljama članicama tako reći primjene otvorenu e, metodu koordinacije, ali i da se, se dakle, usmjere tu e, taj dijalog na rodnu rodnu diskriminaciju. Dakle, imamo izvješće komisije o tom pitanju u kojem je navedeno da, dakle, koje, da se e, kada je riječ o mirovinama i budućnosti moraju uzeti u obzir sve rodni aspekti i uistinu očekujem sada što će biti i što će biti rezultati novog izvješća. Hvala. Hvala gospođo Kosi. Predložila bih e, da s obzirom da nemamo više vremena da prvo po e, poslušamo e, naše govornike, sva četiri izlaganja, a potom napravimo zajedničku raspravu. Dakle, e, onda sva pitanja postavimo na kraju i onda ćemo dobiti odgovore. Stoga je riječ dobiva Tanja Švacmila. Tanja Švacmila sa Tehničkog sveučilišta u e, Minhenu. Mm, dakle, mm, ovo izvješće izrađeno zajedno sa gospođom Velpe, a riječ je o ocjeni i klasifikaciji radnih mjesta. Izvolite. Um, uh, Hvala lijepa. Ja ću predstaviti rezultate naše studije vezano uz eh, procjenu i kvalifikaciju poslova. Kao prvo ću reći što eh, je definicija eh, spolno i rodno neutralnih kvalifikacija i procjena poslova zatim ćemo prijeći na neke primjere iz država članica te dati specifične preporuke vezano uz to kako se može poboljšati provedba U direktivi imamo koncept e, rada za jednaku vrijednost gdje stoji da osobe koje izvode jednak posao ili posao jednake vrijednosti zaslužuju i jednaku plaću. To bi značilo primjerice da mehaničar i sekretarica, ako rade posao jednake vrijednosti, bi trebali zaprimiti jednaku plaću. No kako procjenjujemo je li njihov rad doista jednake vrijednosti? možemo koristiti sustave procjene i kvalifikacije poslova kako bi to procijenili. A takvi sustavi obično uzimaju u obzir potrebne zahtjeve koje su važne za izvođenje nekog zanimanja, primjerice vještine, odgovornosti, radni uvjeti e, i zatim se dodjeluju e, platni razredi vezanih uz te zahtjeve u direktivi se kaže da ako se koriste ti sustavi bi oni trebali biti rodno neutralni. No, nažalost, imamo samo malo preporuka u samoj direktivi o tome kako bi mogli postići da ti sustavi postanu rodno neutralni. Samo se kaže da jednaki faktori, dakle jednake vještine, jednaki zahtjevi bi trebali biti jednako primjenjivani na muškarce i na žene, što je važno a postoji još nekoliko dodatnih informacija vezanih uz e, procjenu tih sustava na njihovu rodnu neutralnost u jednom dokumentu za osobe sa komisije. Ne mogu sada detaljno to e, razraditi, ali već bi naša prva preporuka bila da se te preporuke uključe u moguću ili eventualnu preinaku direktive kako bi države članice dobile alat e, koji bi mogao poslužiti da te sustave procijene ovisno o njihovoj rodnoj neutralnosti. Što se tiče država članica koje već e, primjenjuju takve sustave, e, mi smo se suočena na šest država, Njemačka, Francuska, Latvija, Malta, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo. I što se tiče njihovih vlada, možemo reći da je i dalje razina primjenjivosti dosta niska, osim za Ujedinjeno kraljevstvo gdje postoje dosta dobro razlađene smjernice kako bi ti sustavi e, mogli biti rodno neutralni. Ako gledamo te faktore, onda se vidi da su sindikati mnogo aktivniji po tom pitanju nego predstavnici poslodavaca. Najaktivniji su u Francuskoj Ujedinom kraljevstvu. Tamo postoje doista vrlo razrađene smjernice i isto tako elementi za provjeru jesu li ti sustavi rodno neutralni. Što se tiče ravnoteže, vidimo da postoje dosta velike razlike između država članica. Socijalni partneri, na primjer, nisu jako aktivni u Malti i u Latviji, ali postoje vrlo određena aktivnost, na primjer, u Francuskoj, Švedskoj i Jedinom kraljevstvu. Vidimo da dakle još ima potencijala kako bi se mogli ti sustavi poboljšati, a mi bismo htjeli pružiti neke preporuke o tome kako se to može učiniti. Kao prvo bi preporučili da se direktiva osnaži sa specifičnim smjernicama o tome kako se ti sustavi mogu učiniti rodno neutralni. S perspektive postoji mnogo toga što se može učiniti da bi se to postiglo, primjerice odbori za procjenu koji vrše tu procjenu poslova unutar tvrtke ili udruge tvrtaka bi same po sebi trebali biti rodno neutralne, dakle trebali imati jednak eh, broj muških i ženskih članova, trebali biti obučeni vezanih uz rodne stereotipove. Jer znamo da stereotipovi često dovode do pocenjivanju vještina žena što dovodi zatim o nižim plaćama za žene. Isto tako oni bi trebali biti odgovorni za polaganje računa za svoje odluke drugim neovisnim odborima što bi dovelo do toga da se manje oslanjaju na stereotipove. Opis poslova za svako mjesto unutar tvrtke trebaju, treba izraditi, a pojmovi koji se pitom koriste treba biti rodno neutralni da ne bi E, na primjer potaknuli e, rodne stereotipe. Na primjer, dakle, treba govoriti možda o e, neutralnim terminima za predsjednika i tako dalje. Zatim isto tako treba vrlo jasno definirati ta područja veznih uz rješavanje problema ili osjetljivosti među ljudima. Te vještine se često procjenjuju, ali svatko razumije nešto drugo pod njima, što zatim dovodi do toga da se odluke done na temelju stereotipova ili po vlastitom osjećaju. Zatim, jednom kada se definiraju ti faktori i podfaktori, treba prikupiti standardizirane informacije i podatke za svaki posao. Dakle, standardizirani obraci bi se trebali koristiti kolege i zaposlenici u tvrtkama bi trebali moći odrediti koliko su bitne koje vještine za koji posao. I zatim kada bi imali opis za svako radno mjesto, onda treba uvesti težine za faktore i podfaktore. Na primjer, koliko je važno, eh, važna sposobnost rješavanja problema naspram eh, među osobne osjetljivosti. Postoje neke vještine koje se više pridodaju ženama, poput upravo te tankočudnosti za međusobne odnose i to je nešto što treba uzeti u obzir i treba uzeti u obzir tako da postoje neke vištine koje se više pridodaju muškarcima. Ako se e, tu krive težine dodaju, onda bi se trebalo, trebale te težine ispraviti. Zatim, isto tako treba uzeti za pojedina jedna mjesta u obzir e, koje se vještine uključuju i to bi trebalo učiniti već prije, dakle prije nego što se jedno radno mjesto obavijesti, treba znati koliko plaća se veže uz koje radno mjesto. Kasnije se e, često događa da se plaća promijeni jednom kada se netko odluči za žensku osobu, e, dodijelio se na primjer niža plaća. Dakle, to bi trebalo pomoći u tome da se uklone razlike u plaćama, no ovi oposi poslova koji se izrađuju pomoću ovakvih procjene poslova mogu se koristiti tako da se potaknu žene da se kandidiraju za, za poslove to se može posjeći tako što se u postupku odabira koriste jasni faktori i podfaktori e, Vezano uz procjenu kompetencija kandidata e, vezano uz to kako se e, reklamira određeno radno mjesto. Tu neću ući u detalje, ali to možete naći u studiji. Zatim mi preporučamo također da se ova direktiva nadopuni vezano uz plaću koja bi se trebala temeljiti na učinku. Plaća se često veže uz e, uz određeno mjesto, no kad kad tvrtke vežu plaću uz učinak, dakle onaj tko je učinkovitiji dobiva bolji sustav, e, dobiva bolju plaću. Znamo da kada žene traže veću plaću, da se to često održava na to hoće li ih se zaposliti ili ne, dakle često ih se tu odbace kao kandidate. I često se zbog rodnog, onih stereotipova e, učinak žena isto tako procjenjuje niži nego one od muškaraca i stoga bi bilo dobro kada bi imali specifične preporuke unutar direktive o tome kako bi se razradio rodno neutralan sustav vezan uz određivanje plaće prema učinku. Također bismo preporučili da se nadalje potakne upotreba sustava, rodno neutralnih sustava, procjene i kvalifikacije poslova u državama članicama. Tu je vrlo važno da države članice i socijalni partneri te tijela za jednakost e, spolova izrađuju svoje dokumente koristeći rodno neutralan jezik. Često bi se ti sustavi e, ne izađu na neutralan način i tu su im potrebne preporuke. Kada bi imali nacionalne ili europske baze podataka u kojem bi imali razne zahteve, razne faktore, razne podfaktore već popisane, onda ne bi svaka pojedina organizacija morala po vlastitom nahođenju izrađivati ovakve sustave procjene i kvalifikacije posla, što bi poboljša učinkovitost cijelog sustava. I vrlo kratko vezano uz našu zadnju preporuku, također smatramo da za sam nadzor provedbe direktive bi bilo važno provesti anketu u državama članicama gdje bi ispitanici e, rekli u kolikoj mjeri se već primjenjuju sustavi procjene poslova i kvalifikacije i u kojoj mjeri su ti sustavi ono, neutralni, da bi na temelju toga mogli zatim izraditi daljne preporuke. To treba imati, umu, imati na umu ako se razmišlja o preinaki direktive, jer bi to moglo utjecati na sam uspjeh preinake direktive. Na primjer, sada bismo mogli napraviti anketu i zatim bi preinaka direktive mogla stupiti na snagu i onda bismo nakon toga mogli doista i procijeniti je li došlo do poboljšanja. Hvala vam na vašoj pažnji i ako vas zanima ovdje imate sve moje kontaktne podatke. Sada dajem riječ Doroti Šjalevoj sa sveučilišta iz Varšave. Ona će govoriti o E, majčinstvu te o različitim vrstama dopusta vezanima uz jednakost spolova u zapošljavanju. Molim vas da se držite ograničenja od 5 minuta. Mogu li samo postaviti pitanje? Možemo li dobiti e, prezentaciju, budući da nismo mogli sve slajdove u potpunosti pročitati? Dobro, zatražit ćemo tajništvo da vam to proslijedi. Hvala. Ja ću kratko govoriti. Ja sam u stvari pregledavala provedbu preinačene direktive s naglaskom na rodini dopust, roditeljski dopust i posvojiteljski dopust. Zato su me zanimale tri odredbe. Opće odredbe koje se bave nepovoljnim postupanjem vezanim za žene tijekom trudnoće ili nakon rađanja, a to je oblik diskriminacije, i nakon toga sam se bavila drugim odredbama vezane za, vezanima za zaštitu od otpuštanja žene koja se na posao vraća nakon korištenja dopusta, posebno rodiljnog dopusta prema članku 16 ili roditeljskog dopusta ili posvojiteljskog roditeljskog dopusta prema članku 16. Mene su zanimale e, i teme prenošenja direktive u nacionalne e, pravne okvire, ali me još više toga zanimao učinak na društvo koje su te odredbe trebale polučiti. Vezano uz prenošenje ove direktive u nacionalne pravne sustave, želim reći sljedeće. Pokušala sam utvrditi određene izazove. Prvi izazov je vezan uz temu zaštite i opseg zaštite. Uz to je li zaštita izričito zajamčena pravnim okvirom u državi članici ili ne. Zatim postoje neke poteškoće sa definiranjem pojma zaštite tko ima pravo na tu zaštitu. Jesu li to neki ili svi zaposlenici, je li ta zaštita djelomična ili potpuna. U nekim državama članicama još postoje poteškoće u tom smislu. A zatim imamo i odredbe vezane uz otpuštanje i pravni lijek nakon otpuštanja radnica. Postoji pravni postupak koji je na raspolaganju osobama koje trpe diskriminaciju. Tu postoje poteškoće vezane uz teret dokazivanja, ali i uz visok trošak pravnih postupaka. Neki postupci se odužuju i zbog toga odvraćaju jednako tako to može utjecati na broj predmeta pred sudom, a isto tako i na broj osoba koje se odlučuju podnijeti tužbu prema nacionalnom zakonodavstvu kako bi nadoknadili štetu koja je prouzročena ili diskriminacijom ili otkazom. U pozitivnom smislu mogla sam utvrditi i neke pozitivne primjere postupanja. Postoje države članice koje su napravile iskorak vezan uz podršku ženama koje se vraćaju sa rodilnog dopusta. Imamo Bugarsku primjerice u kojoj je država odlučila da treba osigurati prisustvo treće strane kada god se otpušta ranjivu ili osjetljivu radnicu. U Portugalu zatim Vlada je odlučila da službenik koji je zaposlenik državnog ili javnog tijela treba odlučiti o otkazivanju ugovora kako bi se na taj način uravnotežilo moć zaposlenika i poslodavca. Bez obzira na to da svi pravni sustavi na ovaj ili onaj način ipak funkcioniraju, postoje golemi problemi ili više problema u primjeni i provedbi propisa. Postoji razlika između teorije i prakse. A podatke nemamo o svemu. Imamo sporadične i djelomične podatke. Ono što nam je poznato jest da u nekim državama članicama 10% žena dobiva otkaz nakon povratka s rodilnog dopusta. Osim toga imamo i podatke iz Poljske i Ujedinjenog kraljevstva. U zemljama poput Italije i Poljske Portugala žene su pod pritiskom da dragovoljno daju otkaz na svojem radnom mjestu i zbog toga dolazi do široko rasprostranjenih otkaza nakon rodinnog dopusta. Prema tome postoje sporadični znakovi i ne znamo što se točno događa. Međutim, trebali bismo posvetiti više pozornosti prikupljanju podataka i praćenju situacije. Postoji i druga stvar koju želim naglasiti, a to je segment e, tržišta rada u nepovoljnijem položaju imamo ugovore na ograničeno, odnosno određeno vrijeme, što je mogućnost koju zakoni o radu predviđaju. Međutim, što je sa majkama koje imaju ugovor na određeno, a koji se ne produžuje nakon što se vrati sa rodilnog dopusta? što je tek sa majkama koje dobivaju e, posao u posebnim oblicima ugovora i zbog toga su van pravnog sustava zaštite. Ono što me iznenađuje je to da građani Europske unije kao da nisu svjesni svojih prava. Prema podacima, gotovo 50% državljana eu nisu upoznati sa svojim pravima vezanima uz uznemiravanje i diskriminaciju. Uzevši sve to u obzir, e, sastavila sam dug niz preporuka. Ono što bih sada istaknula je da postoji potreba za time da komisija posebno potakne države članice da riješe pitanje diskriminacije vezano uz učestalost, oblik i pravni lijek. Mora postojati niz pravnih instrumenata kojima će se reagirati na slučaj diskriminiranja. Jednako tako trebamo poduzeti korake prema podizanju svijesti javnosti. Građani moraju biti upoznati sa svojim pravima u slučaju da im se ovakvo što dogadi. Osim toga trebamo razmisliti o podršci koju treba pružiti ženama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Tome treba posvetiti bilo posebne oblike ugovora o zapošljavanju ili dijelove zakona o građanskom postupku. I na posljedku, što se tiče direktive o rodinom dopustu, i direktive o radnom vremenu te njihova donošenja. O tome ću govoriti kasnije kada ćemo govoriti o rodinom dopustu detaljnije. Hvala. Puno vam hvala. Gospođo Žaleba. Sada možemo krenuti na raspravu. Molim vas sve da se držite vremenskih ograničenja i da damo e, gospođu mogućnost da vam na kraju odgovori. Gospođo Zaborska, jeste li se javili za riječ? Ne. Trenutno nikog nemam na popisu. Gospođo Barder. Evo ja bih nešto kratko rekla. Hvala vam na izlaganju. Zaista je bilo fascinantno. Zanimljivo je vidjeti kako postoje različite situacije širom Europe. Transparentnost plaća i razlika među mirovinama od ključne su važnosti. To je zbog toga što je to poput bombe koja će svaki čas eksplodirati. Ako nemamo ujednačene plaće sada, zato plaćamo danak kasnije. Nisam čula da je itko spomenuo temu disciplinskih postupaka i naknade štete. Naime, ja dolazim iz Ujedinjenog kraljevstva u kojem je to sve riješeno. Imamo pravne postupke koje su nam na raspolaganju čak i ako nisu sadržani u samom ugovoru o zaposlenju. Ali zaista mi je zanimljivo vidjeti da to nije tako u drugim državama članicama. Žene su u posebno nepovoljnom položaju ako nemaju raspoložive mehanizme zaštite treba im pomoći pregovarati o tim stvarima. Ovdje sam si neke stvari pribilježila. Pitam se evo nešto vezano uz razliku u mirovinama. Hoćemo li imati mirovinsku migraciju u potrazi građana za boljom mirovinom? do toga bi moglo doći ako žene neće moći ostvariti pristojnu mirovinu u svojoj državi članici. Ima li netko možda podatke o tome? Što se tiče manjka svijesti o ovoj problematici, to je zaista ogroman problem. Ja sam ranije radila u jednoj nevladinoj organizaciji koja građane savjetuje o njihovim pravima. Ne biste vjerovali koliko su ljudi neupućeni u tom smislu. I koliko E, bi se svaka e, vlada svake države članice trebala potruditi u tom smislu osvijestiti svoje građane. Eto, hvala vam na pažnji. Hvala vama. A sada gospođa Morvaj. Hvala, gospođo predsjedateljice. Načelo jednake plaće za jednak posao je nešto što je ugrađeno u direktivu iz 2006. godine. Međutim, postoji duga povijest tog načela. Ono se javlja još 70. godina u prošlom stoljeću. To je obvezna pravna norma i prenošenje te norme je također obvezujuće u svakoj državi članici. To znači da bez obzira na to o kojoj se državi članici radilo, postoji pravna obveza da ne smije postojati razlika među plaćama muškaraca i žena. Međutim, upravo smo u izlaganju čuli da se još uvijek suočavamo sa šokantnim razlikama u plaćama muškaraca i žena. Ja mislim da to građani mogu osjetiti na vlastitoj koži bave se istim poslom, a onda žene zarađuju mnogo manje od muškaraca na istom radnom mjestu. Kako je to moguće? Pitanje je vrlo jednostavno. I zato vas pitam, kako to da je to moguće? Kako to da nailazimo na oprečne činjenice? Kako to da još uvijek imamo situaciju da s jedne strane postoji pravno obvezujuća norma od 2006. pa i ranije i ona je tu, a s druge strane imamo države članice koje se te norme ne pridržavaju. Kako je to moguće? Imam još jedno pitanje. Što bi se dogodilo kada bi netko prisilio države članice da primjenjuju tu obvezujuću normu putem sudskih disciplinskih postupaka i u radnim sporovima. Postoji velik problem da zaposlenice nemaju financijska sredstva kojima bi platile radne sporove radi primjene ove obvezujuće pravne norme. Postoje li tu neke mogućnosti? Postoje li oblici podrške takvim ženama koje dožive diskriminaciju, a zarađuju manje od muškaraca? I to samo zato što su žene. Postoji li neka vrsta podrške za takve žene kako bi prisilile poslodavca da primjenjuje ovu obvezujuću pravnu normu i kako bi se zaustavila diskriminacija. Kakve te e, žene imaju mogućnosti? Evo, postavljam pitanje vezano i uz Mađarsku. Kome da se žene obrate ako primijete da za isti posao primaju nižu plaću od svojih muških kolega? Htjela sam nešto pitati, ali ne znam kome da uputim ovo pitanje. Možda ćete mi vi pomoći. Mislite li da su razlike o kojima smo sada slušali u radnim uvjetima, plaćama i mirovinama, a koje su vrlo izražene, uzrokovane time da se ne poštuje europsko i nacionalno pravo? Ja mislim da do razlika dolazi zbog toga što Postoji razdoblje u kojemu se žene brinu za svoju djecu, a za to ne primaju naknadu. Zbog toga vam postavljam pitanje. Imate li dokaze na temelju analize sustava da u određenim državama članicama žene primaju naknadu za to razdoblje brige o djeci i da je to kasnije odraženo u mirovini? Ne znam jeste li shvatili što sam htjela pitati. Puno vam hvala. Ja imam pitanje koje bih postavila sama koje bih postavila doktorici Kursi koja je govorila o radu na nepuno radno vrijeme i o tome kako je razlika u plaćama još izraženija u tom slučaju. Je li to zbog toga što takvi oblici rada nisu zaštićeni kolektivnim pregovorima i dogovorima o plaćama? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje vezano je uz inspekciju rada. Gospođa Šeleva govorila je o poteškoćama s kojim se suočavaju trudnice i majke. Zbog toga postavljam pitanje, postoje li inspekcije koje bi provjeravale što se događa u tim okolnostima. Čini se da nitko ne provjerava u kakvoj su zaista situaciji radnice koje završavaju sa niskim plaćama ili nezaposlene. Treba nešto učiniti. Gospođo Zaborska. Hvala vam. bilo je vrijeme dodijeljeno baš za izlaganje mog izvješća i to vrijeme sada nemamo, ali to nije bitno zato što su ove informacije koje smo uspjeli dobiti od naših slučnjaka i takako važne. Ja bih htjela postaviti sljedeće pitanje. Gospođa Šojdova je govorila o tome koliko je povezan majčinski dopust sa razlikama u plaćama. Što vi mislite bi bilo dobro možda da damo izraditi e, stručnu studiju o tome kako bismo vidjeli baš tu skupinu žena koje su zaposlene i koje nemaju djece i njih možda usporediti sa onima ženama koje su iskoristile jedan ili više majčanskih dopusta. Dakle, nakon e, zapravo prve nakon prvog djeteta se počinje naznačivati ta razlika u plaćama. Iz toga bismo mogli možda vidjeti imaju li žene sa više djece doista veliku razliku u svojim plaćama, onda je to jedna jasna vrsta diskriminacije, ali možda je to ne zapravo diskriminacija, već samo posljedica njihovih e, majčinstva. Dakle, možda bismo trebali imati studiju gdje bismo mogli podijeliti te dvije skupine žena. At which uh, one? I don't know. E, Mrs. Burry, One minute for everything. Yeah. yeah. Barry, da odgovorite. Dobro. morat ću onda odabrati jednu temu. Mislim da je nekolicina vas spomenula praćenje, odnosno monitoring. Mislim da u tom smislu planovi za jednakost koji postoje u nekim državama članicama mogu odigrati važnu ulogu, a uz njih su tu i inspekcije rada koje mogu odigrati bitnu ulogu. Međutim, u praksi se to ne događa uvijek. Činjenica je da mnoge žene doživljavaju diskriminaciju, ali se ne obraćaju sudu jer se boje viktimizacije mislim da naglasak treba staviti na prevenciju. Imamo malen broj predmeta na sudu jer su troškovi postupka vrlo visoki, a ne postoji mogućnost pružanja pravne pomoći. Mislim da se ne radi o problemu nepostojanja pravnih normi. Netko je s pravom spomenuo i ugovor te obvezu iz 1957. Prema tome, postoji načelo jednakosti plaća koje države članice moraju primjenjivati. Ali pojedine osobe nakon pretrpljene diskriminacije kada se treba obratiti sudu ipak nailaze na poteškoće i zato imamo problem sa provedbom i problem diskriminiranja. Opet sam premašila vremenski okvir, pardon. E vorrei riprendere la domanda sul part-time perché mi dà anche l'occasione per... Vezano uz rad na nepuno radno vrijeme. Mislim da bih sada mogla bolje obrazložiti temu koju sam načela tijekom izlaganja. U razdoblju 2007. do 2012 e, se razlika u plaćama povećala za 8 sa 8 na 16%. Prema tome, e, došlo je do pada, ali je rast viši. To znači da imamo mnogo više zaposlenih muškaraca nego žena koji sada uzimaju rad na nepuno radno vrijeme zbog ekonomske krize dolazi do razlike u plaćama koju pogoršava to da imamo sve više zaposlenih muškaraca na nepuno radno vrijeme. A osim toga moramo prilagoditi podatke vezane uz visoko kvalificirane zaposlenike. To je dobro iz jedne perspektive, ali kako imamo sve više i više visoko kvalificiranih radnika na nepuno radno vrijeme, to za sobom povlači nejednakosti koje smo već ranije primjećivali u radu na punoradno vrijeme. Što više netko zna o određenom poslu, to su veće razlike u plaćama. To nam barem govore statistički podaci. Evo to bi bilo sve. Ja bih željela odgovoriti zastupnici iz Mađarske. Pitali ste zašto države članice ne provode sustav vezan uz procjenu eh, poslova i kvalifikacija. Mislim da je to tema koja nije jako istaknuta u direktivi. Ona je samo kratko spomenuta u jednoj izjavi. A osim toga postoji i manjak svijesti. Postoje sustavi koji se čine vrlo objektivnima, a u srži nisu objektivni i čak sadrže predrasudu prema određenom spolu. A onda takve predrasude i rodni stereotipi spriječavaju države članice u izradi preporuka za određene teme, jer nisu niti svjesni da postoje problemi u samom sustavu. A onda taj sustav sam po sebi ugrožava načelo jednake plaće za jednako vrijedan posao. Ja ću odgovoriti na dva pitanja. Imali smo pitanje gospođe Sojdrove o naknadi koju žene primaju za skrbo djeci. Postoje različite perspektive. Što se tiče mirovine, neke države članice dodaju dodatne bodove u mirovinski fond ako se neka žena posvetila brizi o djeci kod kuće. Međutim, postoji jedan veći problem i njime se bavi Europska unija. A taj je da bi ženama trebalo dati priliku da se vrate na posao u službeno tržište rada. Postoji međutim potreba da socijalna država osigura skrb za malu djecu. A isto tako postoji potreba i da se očevi više uključe. A sada drugo pitanje vezano uz inspekcije rada netko je već govorio o funkcioniranju ili nefunkcioniranju inspekcije rada. Ono što vam mogu reći vezano za nedavna izvješća iz Poljske je da su sada radnici u osjetljivijem položaju, a u svim predmetima i radnim sporovima između radnika i poslodavca radnici ne žele prijaviti poslodavca jer žele zadržati posao. I to je velik problem i strukturni problem. Hvala lijepa svima. Zahvaljujem svima. Sada prelazimo na točku broj 5 našeg dnevnog reda, a to je zapravo sama rasprava o izvješću o ovoj temi o kojoj smo upravo raspravljali, dakle o primjeni e, direktive iz 2006. godine o ostvarivanju načela jednakosti e, muškarca i žena i jednakih mogućnosti za zapošljavanje i rad. Gospođa Zamorska ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju, dragi kolege. Ovu raspravu koju smo upravo imali smatram e, sastavnim dijelom rasprave o mom izvješću. Pred nama je nacet izvješća s kojim pokušavamo pružiti rješenja vezano s to kako se mogu ostvariti načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama kada se radi o zapošljavanju i o radu. Već nekoliko izvješća su se bavili ovim problemom. Prije samo nekoliko tjedana smo i o ovom istom problemu raspravljali u okviru izvješća kolege Marka Tarabele. Prema mojih deset godina iskustva koje imam kao parlamentarna zastupnica i kao član ovog odbora, sam pokušala s jedne strane opisati situaciju vezano s muškarce žene i razlike u plaćama te diskriminaciju na njihovim radnim mjestima, ali isto tako sam s druge strane uzela u obzir stajališta naših kolega unutar Europskog parlamenta, pa isto tako i stav vijeća i pokušala sam u svom izvješću iznijeti neke prijedloge, načeti neke teme e, koje su dakle realne prirode koje možemo usvojiti u okviru glasovanja. Već e, smo spomenuli nekoliko elemenata tijekom naše rasprave. Svi ste već e, zaprimili moje izvješće, ono je prevedeno na sve jezike. Neobično je da o ovom problemu raspravljamo mislim cijelo vrijeme od 1957. kada je usvojeno načelo nediskriminacije u okviru ugovora iz Rima i imamo već nekoliko sudskih odluka e, Europskog suda pravde u Luksemburgu, a unatoč tome to je i dalje problem o kojem raspravljamo. Htjela bih spomenuti da su razlike u plaćama među muškarcima i ženama nešto što e, po definiciji uzima u obzir tri karakteristike. Dakle, kao prvo imamo individualne karakteristike, primjerice obrazovanje muškaraca i žena, imamo neka obilježja koje su sektorske prirode, na primjer e, veličina poduzeća, te obilježja koja su institucionalne prirode, primjerice minimalne plaće, koje nisu jednake svugdje, to jest koje nisu uvijek pravno obvezujuće u svim državama članicama Europske unije. A zatim treba isto tako reći da se ta razlika u plaćama, to su i naši stručnjaci spomenuli, naznačuje kao ne možda neka vrsta izjemne diskriminacije, ali kao nešto što je i posljedica zapošljavanja na nepuno radno vrijeme. To se prije svega tiče e, branši koje su slabo plaćeni, na primjer e, socijalne usluge ili usluge čišćenja i tako dalje. Ta razlika u plaćama uvodi i neravnotežu za žene po pitanju odnosa između privatnog i profesionalnog života. Žene se često nalaze u e, opasnosti od siromaštva. To se tiče prije svega majki koje same odgajaju svoju djecu. Dosta smo vremena posvetili diskriminaciji unutar mirovinskih sustava. Mislim, doista je frampantno da se te razlike u plaćama između muškaraca i žena još i proširuju od trenutka kada osobe ovdje u mirovinu ima više država, mislim prosjek je posto, ali postoje države članice u kojem je ta razlika u plaćama dvostruko veća. To je razlika između razlika u plaćama i razlika u mirovinama je dvostruko veća. Ako vidimo e, kolika je stopa siromaštva među starijim ženama, onda e, je po mom mišljenju ta razlika samo po sebi već diskriminatorna i treba biti uklonjena. Imam još tri točke koje bih htjela spomenuti. Radi se tu među ostalim o konceptu jednakog rada. Mislim da budući da nemamo definiciju po kojoj bismo jasno mogli procijeniti i usporediti različite vrste poslova, da je to nešto što predstavlja veliku prepreku za postizanje e, pravedne situacije na tržištu rada za muškarce i žene. doista moramo izasirati na tome da e, imamo definiciju jednakog rada, to jest rada jednake vrijednosti. U direktivi iz 2006. godine se već kaže da tu postoje četiri elementa koje čine temelj e, toga, dakle kompetencije, radni uvjeti, odgovornosti Zatim još jedan drugi element je transparentnost plaća. Usvajanje mjera vezanih uz transparentnost plaća bi također dopustilo da učinimo taj vrlo važan sljedeći korak e, kada se radi o tome da tržiš rada bude pravedno okruženje kako za muškarce tako i za žene. Taj element sada nedostaje i vrlo je teško post, postići e, to da se poštuje svoje to pravo. Ako ne postoji transparentnost plaća, onda je ženama vrlo teško izići pred sud e, i ostvariti pravdu. Zatim zadnji element, to je pristup pravdi. O tome smo već govorili. Ali ja moram reći da je pristup pravnom lijeku za žrtve diskriminacije uzevši u obzir da imamo velike razlike među državama članicama, veoma otežano. I rado bih da u našem izvješću naglasimo potrebu za besplatnom pravnom pomoći. Ta pravna pomoć mogla bi pružiti ili državna tijela za rodnu jednakost ili pak sindikati ili um, neka udruga civilnog društva, ali treba tu naći i dostatna sredstva. Znam primjere iz Luksemburga gdje je besplatna pravna pomoć za pristup pravnom lijeku za žene, a to je i zemlja gdje su žene osvojile najveći broj sudskih postupaka kada bi se žalili pred sudom vezan uz e, ovakvih, e, ovakve nezakonite vrste postupanja. Pristup pravnom lijeku je jedan vrlo važan preduvjet za poštivanje prava na naknadu i na sankcije. Jedna kolegica je spomenula sankcije. Sjećam se rasprave o izvješću gospođe Bauer, gdje nam je bilo vrlo teško naći konsenzus e, po pitanju sankcija, zato što s jedne strane želimo pomoći ženama, a s druge strane moramo poštivati načelo subsidijarnosti. Tu se upravo radi o tom načelu subsidijarnosti o kojem uvijek govorimo u tom kontekstu. No, mislim da možemo naći rješenje barem bismo mogli imati sankcije vezano uz eh, sudjelovanje na javnom tržištu, na pružanju eh, određenih usluga i to na temelju proračuna Europske unije. Kada se radi o europskoj razini, onda možemo predložiti sankcije ako neka tvrtka koristi strukturne fondove Europske komisije. Unapred bih vam htjela zahvaliti na svim vašim dobrim idejama, jer je ovo doista vrlo širok problem, te se nadam da ćemo putem usvajanja ovog izvješća doista moći e, pomoći ženama da izađu iz te slijepe ulice. Hvala lijepa. Hvala. A sada gospođa Alaja Sepa. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim čestitati e, izvjestiteljice, moram reći ovo ustinu dobro izvješće. E, osim toga, ovo izvješće ipak ide puno dalje nego što je to bio slučaj sa raspravama koje smo vodili u prošlosti. Stoga, moje čestitke i možete računati na moju podršku kada je riječ o ovim najvažnijim aspektima ovog izvješća, a poneprije kada je riječ o tome da se zalažemo za izmjenu e, direktive. To je zapravo ono što stoji u preboru rukama i mislim da je to uistinu važno. Upravo sada se puno govori i o krizi i trebalo bi iskoristiti ovaj moment, ovaj trenutak e, da se e, stvore novi uvjeti za ravnopravne plaće da žene primaju jednake plaće kao i muškarci za isti posao. E, vi ste u izvješću također uzeli još jedan element, nešto E, gdje mi i tako možemo dati dobar e, doprinos mi kao Europska unija to je ono što se također može onda koristiti i kao primjer dobre prakse kada je riječ o socijalnoj odgovornosti poduzeća u privatnom sektoru, kada je riječ o ravnopravnosti e, spolova na radnom mjestu i uvjetima rada i plaćanja. Mislim da je to vrlo važan element. Važan element je također i transparentnost plaća. E, tu se mnogo toga može poboljšati i, i od strane zemalja članica. E, pristup e, pravne zaštite. Da, to, tome se također govorilo. E, tu je riječ o nečemu, nisam sigurna može se to, kako se to može podržati. Ponekad je, naime, imam osjećaj da, mm, da bismo to trebali sagledati dosta e, kritično, jer ako, pogotovo kada je riječ o primjeni sankcija, možda nekad je bolje ako se stvaraju poticaje umjesto sankcija. E, no, možda bi trebalo prvo identificirati one zemlje članice koje ne poduzimaju ništa kako bi se poboljšala situacija. Naravno, postoji tu aspekti koji e, su usko vezani sa učinkom na mirovine u Europi. Sve E, više vidimo da su e, žene te koje su pogođene siromaštvom, e, da se nalaze u sve lošim zabrinjavajućim situacijama. Također je zamjetno da ovdje postoji određeni razvoj kada je riječ o tipično ženskim, odnosno tipično muškim zanimanjima. A sada u vremenima krize vidimo da se situacija žena sve više pogošava kada je riječ o uvjetima rada kada je riječ o samozapošljavanju žena, sve to dovodi do nastanka jedne nove problematike. Što se tiče točke 26 u vašim preporukama, e, tu pozivate komisiju da izradi studiju o situaciji žena koje imaju, odnosno nemaju e, djecu. Moje pitanje odnosi se na, na sljedeće. Zapravo, što to e, želite time postići. Mislim, je da imamo dosta e, zabrinjavajuće e, uvjete rada i upravo žene sa djecom, upravo majke, imaju ili suočavaju se s poteškoćama i one imaju manje mogućnosti, a ima i onih žena koje za obzirom na svoju situaciju uopće se ne odlučuju za djecu jer jednostavno se ne mogu to priuštiti. Možda su to pojedinačni slučajevi, međutim i njih je također treba uzeti u obzir i stoga sam htjela pitati za više mišljenja. Da, evo još jedno javljanje za riječ gospođa Zodrova. Hvala. Ja bih također htjela zahvaliti svojoj kolegici Ani Zaborski. Htjela bih spomenuti tri aspekata o kojima govorimo. Govorimo o nepravdi, o dostojanstvu žena, o majčinstvu i natalitetu. I ako govorimo o sankcijama, onda mislim da su zapravo žene one koje sankcioniraju društvo zato što odbijaju imati djece. Mislim da je to sankcija koja se tiče svih društava i to je logična sankcija, logična posljedica, po mom mišljenju, nažalost. A stopa nataliteta je izuzetno dramatična u ovom trenutku i stoga mislim da su potrebne direktive i druge mjere. No ono što ja smatram da je najbitnije je to da se ženama pruži podrška, da, da ih se bolje plaća, da se bolje cijeni njihovo majčinstvo i njihova roditeljska uloga. U suprotnom, će sva društva, sve europske civilizacije biti sankcionirane time što će doći do ovih posljedica. Hvala. Ačiū, ponė aš labai trumpai, nes tikrai vėluojame nėra laiko. Pirmiausia, dėkuoju Zaborskai. kratko, nemamo mnogo vremena. Kao prvo bih htjela zahvaliti gospođi Zaborskoj na njenom izvrsnom izvješću sa velikom, sa velikim zanimanjem sam pročitala vaše izvješće, poslušala sam stručnjake i mislim da bismo trebali donijeti zajedničku odluku o tome da se izvrši revizija ove direktive. E, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja je taj koji je nadležan za to pitanje i mi tu možemo izraditi samo naše preporuke. Razlike u plaćama između muškaraca i žena je jedan vrlo važan aspekt toga i možda bismo stoga trebali vidjeti možemo li naći zajedničku definiciju vezanu uz ovo načelo jednakog rada ili rada jednake vrijednosti. Trebalo bi također inzistirati na transparentnosti pri izračunu plaća, samo ćemo tako uspjeti smanjiti tu razliku u plaćama. Što se tiče toga da se imenuje i ukazuje na određene e, loše prakse, takozvani naming and shaming, to je nešto što možda nije dobro i što ne bismo trebali usvojiti, a što se tiče pitanja majčinstva, to je nešto što ne bismo trebali zanemariti jer žene znaju za mnoga, mnoge situacije gdje su e, doživjeli diskriminaciju. I stoga mislim da ćemo svi zajedno moći izraditi vrlo dobro izvješće. Hvala. Oh, Hvala svim interventima. Samo da odgovorim e, drago kolegici Jali Sender. Malo prije sam spomenula i pomalo objasnila zbog čega bih htjela imati dvije studije, dva stručna dokumenta, zato što te studije ukazuju da do razlika u plaćama dođe nakon prvog djeteta. Dakle, žene koje su same koje nemaju e, djece ne doživljavaju tu razliku u plaćama i ako objedinimo žene bez i žene sa djecom, onda možda još i više štetimo ženama sa djecom jer će se vidjeti da su te razlike u plaćama možda još i veće nego tih 16% na, koje nam, na koju nam ukazuju stručnjaci i e, rezultati te studije mogli bi također biti takvi da se ukaže na to koliko majčinstvo utječe na njihovu situaciju, dakle koliko majke doprinose zapravo dobrobiti društva zato što se bave odgojem djece. Dakle, mogli bismo onda imati jasan rezultat i vidjeti je li je doista majčinstvo uzrok toj razlici u plaći ili je uzrok diskriminacija žena. Vrlo jednostavno, dakle. Hvala vam na svim idejama. Vrlo mi je drago zaprimiti vaše amandmane i veselim se daljnoj raspravi, a um, sazvat ću još jedan sastanak jednom kada zaprimimo amandmane kako bismo pojasnili naše stavove. Hvala. obrigada, Hvala. Mm. Hvala, gospođa Zabovska. rok za podnošenje amandmana je 15. travnja do 12. sati, dakle u podne. Da, imamo još jedno javljanje za riječ, gospođa Višnjevska. Hvala. Hvala da postate. Htjela bi također nešto reći. Gospođo predsjedavateljice, pa, dra, poštovane dame i gospodo, bit ću kratka. Moram reći, gospođa Žibovska je uistinu odradila dobar posao, e, e, pripremila dobro izvješće. E, zapravo, zapravo ne želim ništa puno toga dodati niti mijenjati. Postoje određene probleme kod provedbe direktive ravnopravnosti spolova. No, kolegica Žabovska je to mm, već e, rekla. Postojeće pravo ne dovodi do brzih rješenja, ne dovodi nas do rješenja u onom smjeru u kojem bismo to htjeli. Bilo bi dobro kada bismo ovdje imali odredbe o majčinstvu, o tome onome što bi ukazivalo koje to gospodarske prednosti donose zapravo koja je vrijednost e, toga kada žena ostane e, kod kuće sa djecom i obitelji. Još nešto bi trebalo uzeti u obzir. Mm, naime, kada je, treba uzeti u obzir i one neplaćene poslove žene su te koje se skrbe e, za e, bolesne i e, nebačne. Potrebno je poboljšati situaciju žene u Europskoj uniji. U izvješću je također sadržana i jedna rečenica koja se odnosi na niske stope mirovina. Navode se e, tu i postoci. Mislim, trebalo bi e, treba bi postaviti za cilj e, da se mirovine muškarca žena izjednače. I tu svakako treba uzeti u obzir i ulogu žene kao majke. Ne smije biti nikakve diskriminacije zbog onih razdoblja u kojima žene ne plaćaju doprinose. Uloga žene u obitelji danas se ne, ne vrijedno ne cijeni, a to je vrlo važan doprinos koji žene e, daju društvu, to treba razraditi i pokazatelje i metode za razredu naknada i sve to naravno da bude e, rodno neutralno. Također postoje velike razlike, zakonske razlike kada je riječ o e, plaćanju. To je usko povezano i sa diskriminacijom i to bi trebalo nešto poduzeti kako bi se bolje priznala i e, cijenila uloga žena u društvu. Sve ću to naravno poslati u pisanom obliku, međutim, evo, htjela bih, ono što bi bilo dobro jeste da pojedine elementi ovdje budu nešto detaljnije e, obrađeni primjerice pitanje harmonizacije, e, pogled to da je riječ e, o poslodavcima, no kako to treba izgledati konkretno u praksi. Potom, također me zanima i ovaj prijedlog E, koji se odnosi na teret dokaza, e, također e, odnos moći i slabiju poziciju posloprimca, potom pitanje pravnih jamstava, dakle što bi tu dakle što bi tu na strani poslodavaca mogla napraviti ja pak željela da to ide u smjeru da je porez da je teret dokaza na poslodavcu, da on mora dokazati da nije e, učinio ništa pogrešno. E, mislimo da obveze za mala i srednja poduzeća ne smiju biti e, ista kao obveze za velika poduzeća. Stoga bih ovdje predložila da ovdje to i da predvidimo odvijek za dvije različite skupine. E, da, e, evo, završit ću. E, no, nije mi jasno kako to onda treba izgledati sa istraživanjem, centrima majke, žene sa djecom, žene bez djece, treba li to uspoređivati ili ne, no bit ću vam zahvalna na vašim pojašnjenjima. Da, hvala. Time ćemo zaključiti ovu tečku dnevnog reda. Ostala nam je još jedna točka na našem dnevnom redu, e, no s obzirom da moramo poštivati radno vrijeme prevoditelja, e, tu točku e, ćemo tu ćemo točku, dakle kasnije, ćemo s njima pozabaviti. Ehm, dakle, riječ je o procjeni koju smo e, dali da vanjska e, stručnjakinja izradi, no s obzirom da će nas provoditi sada napustiti, zamolit ću našu stručnjakinju da nam to procjenu predstavi na engleskom jeziku, a vašu zamoliti da ipak ostanete i saslušate izlaganje na engleskom. Hvala. E, da, da, hvala. U svom izvješću, dakle, sagledali smo ovu direktivu sa pravnog stajališta, no ponajprije se zanimalo i socijalni učinak ove direktive na e, europsko društvo. Dopustite da počnemo sa ovim konkretnim odredbama i najvažnija izgledba e, promjena bila je zapravo promjena trajanja rodilnog dopusta sa, šest, sa 3 na 4 e, mjeseca, potom postoje da imamo različito vrijeme trajanje dopusta. Većina zemalja, e, većina zemalja rodiljni dopust traje 6 do 12 e, mjeseci. Vrlo važna odredba prema mom mišljenju jeste da jedan mjesec treba biti zapravo ja, mjesec imamo zapravo E, koji je namjenjen, dakle, vezan za osobu i ne može se e, prenijeti na drugoga. I jedan mjesec samo za oca. I prema mojoj analizi samo 18 zemalja članica e, je ima odredbe sukladno ovoj. Vidite da je ova skupina vrlo različita. Imamo tu različite regije Europe, dakle, nemamo ovdje ništa što bi, što su mogli reći da to ovisi o posebnoj karakteristici pojedine zemlje. Potom imamo odredbu o starosnoj dobi djeteta, naime da rodinni dopust se može iskoristiti do djetetove dobi od 8 godina. Dakle, uvođenje ove odredbe jeste imalo je za cilj fleksibilizaciju u samog rodivnog dopusta. Kao što vidite, osam zemalja ima eksplicitni e, dakle, ovaj, limit ili godnju dobnu granicu od 8 godina. Imamo tu e, jasne odredbe, a način na koji se ovo, ovaj rođenje dopust koristi, da se on koristi u jednom ili u dva navrata, ponajprije u onim zemljama gdje e, se taj rodin dopust može koristiti dakle, dvije ili tri godine. Potom dopustite samo da se kratko osvrnem na pitanje e, naknada. E, dakle, to nije ništa što je eksplicitno navedeno o direktivi, dakle, na koji, e, kakva naknada je tu zamišljena, odnosno kakva naknada je uvezana za roditeljni dopust, no želimo ovdje ponovno najaviti da imamo vrlo različite rezultate. Imamo neplaćeni roditeljni dopust u cijelom nizu zemalja, potom e, imamo paušalne naknadne za, tijekom rodinnog napusta, od za razdoblje nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Potom imamo one zemlje koje su dosta e, veliko, e, dosta veliko dušno gdje je zapravo naknada iznosi gotovo i do 100% prethodnih mjesečnih primanja. Dopustite da kratko pričam do e, drugi dio našeg izvješća, a to je naime društveni učinak. Prvo pitanje koje smo postavili jeste tko koristi rodini dopuste. Nije malo iznenađujući da su to većinom žene